Hello everyone. Will you please take your seats? dobar dan svima, molim vas da se smjestite, pripremite svoje glasačke kartice kako bismo mogli krenuti s glasovanjem. Prvo izvješće je vezano uz provedbu instrumenta zajedničke poljoprivredne politike mladi poljoprivrednici u Europskoj uniji nakon reforme 2013. godine. Krećemo s glasovanjem. E, kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. 13 za, protiv, provjera za 13, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani. Učinimo to još jednom. 15 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. Oprostite. Ne znam točno procijeniti. Oprostite, ja čekam glasačku karticu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 16 za, protiv, suzdržani, odbija se 17 za, protiv, suzdržani, odbija se 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 54. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, suzdržani, Prvi onimo broj 63, molim vas. Otvaram glasovanje. It's closed and it is adopted. Usvaja se. 62 za,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 suzdržani, usvaja se. 78, dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasanje, konačno glasovanje, elektronički, otvaram glasovanje. Usvaja se. A sada glasujemo vezano uz tumačenje i provedbu međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, odbija se. Dva za, protiv, suzdržani, odbija se. Tri za, protiv, suzdržani, odbija se. Četiri za, protiv, suzdržani, odbija se. Pet za, protiv, suzdržani, odbija se. Šest za, protiv, suzdržani, odbija se, 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 8 za, protiv, suzdržani, odbija se, 9 za, protiv, suzdržani, odbija se, 10 za, protiv, provjerimo broj 10, molim vas. Otvaram glasovanje. Zatvoren glasovanje odbija se. 11 za, protiv, suzdržani odbija se. Mm, predlažem da glasujemo ponovno, zato što mislim da e, sam malo zavedena dakle, krivi put. 11 za, protiv, Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Broj 12. Prvi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 13 za, protiv, suzdržani, provjerimo broj 13. Molim vas, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 14 za, protiv, suzdržani, provjerimo 14, otvaram glasovanje. Pričavam se, ali neki klubovi zapravo glasuju drugačije od amandmana do amandmana. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za,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 usvaja se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, provjerimo 31, molim vas. 31 provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 32 za. Je li sve u redu? Želite li možda podijeliti s nama o čemu se radi? Oni se ne ponašaju kako treba tamo na kraju. Dobro, predlažem da nastavimo s glasovanjem. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, provjerimo 35, molim vas, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasovanje elektronički, otvaram glasovanje, izvolite. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala vam lijepa. Sljedeće. Neodlučnost u vezi sa cijepljenjem i smanjenje stopa cijepljenja u Europi. Krećemo sa amandmanom broj 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 13. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, provjerimo 31, molim vas. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ne, oprostite, da ipak provjerimo 42. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 43.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 usvaja se. 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. 68 za, protiv, suzdržani, odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. 72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76 za, protiv, suzdržani, odbija se. 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 za, protiv, suzdržani, odbija se. 86 za, protiv, suzdržani, odbija se. 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. 88 za, protiv, suzdržani, Čekajte da provjerimo 88, otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. 92 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. 94 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 za, protiv, suzdržani, odbija se. 96 za, protiv, suzdržani, odbija se. 97 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, Provjerimo broj 3, možemo se. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jeste li dobili svoju karticu, gospođo Dali? Jeste? U redu. Usvaja se. Četiri za, protiv, suzdržani, odbija se. Pet za, protiv, suzdržani, odbija se. Šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedam za, protiv, suzdržani, odbija se. Osam za, protiv, suzdržani, usvaja se. osam prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasovanje elektronički, otvaram glasovanje, izvolite. Vi ne želite glasati? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Hvala vam lijepa. A sada u susretu državom i konkurentnom europskom sektoru akvakulture sadašnje stanje i izazovi budućnosti. Amandman 1. Tko je za? Protiv suzdržani usvojeni. Kompromis 1 za. Protiv suzdržani usvojeno. 12 za. Protiv suzdržani odbijeno. 13 za. Protiv suzdržani. Odbija se. Malo ste bili spori u podizanju ruke. 14 za, protiv suzdržani. Odbija se. 15. Prvi dio za, protiv suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za, protiv suzdržani. Usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani odbija se 17 za, protiv, suzdržani usvaja se 18 za, protiv, nisam vidjela Alde, 18 za, protiv, suzdržani odbija se 19 za, protiv, suzdržani odbija se 20 za, protiv suzdržani usvaja se 21 prvi dio za protiv suzdržani usvaja se drugi dio za protiv suzdržani odbija se 22 za protiv suzdržani odbija se 23 za protiv suzdržani odbija se gdje smo 23 želite provjeriti 23 izvolite otvaram glasovanje za 23 It's closed. It is adopted. apologize. Usvaja se, ispričavam se. Ne znam što sam rekla da se odbija. 24. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 25 za. Protiv suzdržani odbija se. 26 za. Protiv suzdržani usvaja se. 27 za. Protiv suzdržani odbija se. 28 za protiv, suzdržani, odbija se 29 za, protiv, suzdržani, odbija se 30 za, protiv, suzdržani, osvaja se 31 za, protiv, suzdržani, provjera 31, prvi dio, ispričavam se, 31 prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram i usvaja se. Drugi dio 31 tko je za, protiv i usvaja se. 32 za, protiv suzdržani odbija se. 32 provjera. Otvaram glasovanje. Ali neću više igrati tu igru ako Alde ne ukazuje kako glasa. Ne, morate mi pomoći. Inače ću krivo proglasiti. Zatvaram glasovanje i usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ispričavam se prvi dio. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani. E, socijaldemokrati su za ili protiv? Za. Idemo opet. 45 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 prvo. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se 54. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se. 56 za. 56 za, protiv, suzdržani. Netko nije glasao za, dakle odbija se. 57. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Da, gospodin Eikal. Idemo malo prebrzo. Prvi dio, drugi dio kod 54 malo je bilo zbrke, pa kod 56 nitko nije glasao. Dakle, ne možete reći da se odbija. Idemo ipak glasati ponovo na 56, pa da vidim kako se... Dakle, 54, prvi, drugi dio, 54, drugi dio. Tko je za drugi dio? Tko je protiv? Suzdržani. Odbija se. 56. Tko je za 56? Tko je protiv 56? Odbija se. 57. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 58. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 59. Za? Protiv, suzdržani, odbija se. 61. dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio. Za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 61. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 62. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 63. Tko je za? Protiv? Dobro, otpada. Ne razmatra se. 66. Tko je za? Protiv? Idemo opet. 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 67. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani odbija se. 77 za, Oprostite, 76 je to bio. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržani. 82 za, protiv, suzdržani. Idemo provjeriti 82. Idemo provjeriti. And it's closed. Otvaram glasovanje. Odbija se. 83. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 84. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 85. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 86. Za. Protiv. Suzdržani. Idemo provjeriti 86. Otvaram glasovanje. And 87. Usvaja se 87 za, protiv suzdržani usvaja se 88 za, protiv suzdržani odbija se 89 za, protiv suzdržani odbija se 90 za, protiv suzdržani odbija se 91 za, protiv suzdržani idemo provjeriti 91. And it's closed.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 protiv, suzdržani odbija se 98 za, protiv, suzdržani odbija se 99 za, protiv, suzdržani odbija se 99 za, protiv, suzdržani odbija se 100 za, protiv, suzdržani odbija se 101 za, protiv, suzdržani odbija se i elektronski konačno glasovanje, otvaram glasovanje.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 61 za, 1 protiv i 0 suzdržanih. Idemo sad glasati dakle, na strateški paket za javnu nabavu. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 8 za, protiv, suzdržani. Idemo provjeriti 8. Idemo, otvaram glasovanje. I zatvaram. Usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, odbija se ili usvoja. Idemo provjeriti devet. Ispričavam se, ali ne vidim vaše ruke. I zatvaram glasovanje. I usvojeno je. 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv suzdržani usvaja se 16 za, protiv suzdržani usvaja se 17 za, protiv suzdržani usvaja se 18 za, protiv suzdržani usvaja se 19 za, protiv suzdržani usvaja se 20 za, protiv suzdržani usvaja se 21 za, protiv suzdržani usvaja se za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, opet 24 24 za protiv suzdržani usvaja se 25 za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 3 za, protiv, suzdržani, svaja se. Mandman 1 za, protiv, suzdržani, svaja se. 2 za, protiv, suzdržani, svaja se. 3 za, protiv, suzdržani, svaja se. 4 za, protiv, suzdržani, svaja se. 5 za, protiv, suzdržani, svaja se. 6 za, ili ne znamo, usvojeno je automatski i nemamo konačno glasovanje. Dakle, hvala vam lijepa. Dakle, završili smo sad s glasovanjem i sad imamo razmjenu mišljenja kao sljedeće točku dnevnog reda. Hvala vam lijepa na vašoj suradnji.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 Drage kolege, ohrabrio bih oni koji ne žele sudjelovati na slijete točci dnevnog reda da napuste prostoriju jer imamo još jednu točku dnevnog reda i nastavit ćemo odmah. Hvala vam lijepa i nastavit ćemo s točkom broj 13. Molim vas za tišinu. Moramo nastaviti. Hvala vam lijepa. Mi ćemo nastaviti dakle sa točkom 13 dnevnog reda što je razmjena mišljenja sa komisijom u pogledu zakonika zajednice o lijekovima za humanu primjenu, dakle vrlo važna e, tema. Ja ću odmah dati riječ komisiji i to 10 minuta. Izvolite. Hvala lijepa što ste nas pozvali da vam predstavimo naše e, izvješće vezano uz falsificiranje lijekova u skladu sa člankom 118 direktive krivotvorenim lijekovima. Dakle, trebamo se pozabaviti tom temom koja se odnosi na e, zlouporabu i isto tako države članice trebaju obavijestiti o svim takvim ponašanjima e, komisiju, a 118a zahtjeva isto tako da komisija onda izvijesti vijeće i parlament kako bi e, vidjeli koje sankcije postoje u državama članicama i isto tako da vidimo koja je evaluacija u pogledu učinkovitosti. Ovo izvješće je usvojeno 26.1.2018 i imali smo dakle jednu studiju koju smo outsorsali e, outsourcali i to smo sada objavili zajedno sa e, izvješćem online. Kada vidimo koja je situacija u pogledu prenošenja u nacionalno zakonodavstvo i kazni, trebamo prvo govoriti o krivotvorenim lijekovima i po definiciji je teško vrednovati, procijeniti e, to cjelokupno područje. Isto tako bi trebali reći, dakle, kad govorimo o osobnim ozljedama, da je to pokriveno kroz kazneni zakon u svim državama e, članicama. Države članice isto tako imaju i općenite administrativne sankcije kada govorimo o takvom ponašanju u pogledu lijekova. Te sankcije su isto tako nadopunjene kroz posebne kazne za krivotvorenje e, lijekova, dakle aktivnih e, tvari 18A. i ekscipijente. Svih 28 država članica je unijelo e, e, izmjene kako bi prenijeli članak 118a. Jedna je isto promijenila svoj e, kazneni zakon vezano uz našu konvenciju i imamo još jednu državu članicu koja nije promijenila svoje zakonodavstvo jer su mislili da kazne već postoje prije nego što je članak 118a stupio na snagu. Dakle, postojeće kazne kada govorimo o krivotvorenim lijekovima, aktivnim tvarima i eksipijentima su zatvorska kazna, novčane kazne i administrativne kazne kao što je povlačenje e, licencija E, ili povlačenje nezakonitih e, proizvoda s tržišta. U svim državima članicama postoje određene aktivnosti u pogledu dakle, otvorenih i e, lijekova i dakle to se smatra kaznenim dijelom i imamo slučajeve gdje se imamo pitanje dakle izvoza, uvoza, prodaje i distribuciju, dakle to je sve uključeno dakle isto e, sa e, kaznenim e, dijelima. Imamo dakle sedam državih članica gdje se to više kažnjava novčanom kaznom. Postoji zatvorska kazna za krivotvorenje lijekova od jedne do petnaest godina i to diljem Europske unije. Sve države članice Isto tako imaju novčane kazne, bilo da se radi o građanskom ili kaznenom zakonu. Dakle, ide od 4300 e, eura u Litvi do milijun e, eura u Španjolskoj. A za zloporobu, kada govorimo o e, aktivnim tvarima imamo 23 države članice kada govorimo o kaznama vezano uz djelatne tvari, 26 država članica e, imaju dakle novčane kazne ili u skladu sa građanskim ili kaznenim e, zakonom. Isto tako bi trebalo reći da sve osim tri države članice su uveli dodatne administrativne sankcije za krivotvorenje lijekova i djelatne tvari ili eksipijente. A kad vidimo koja je sada učinkovitost e, kao što sam rekla, vrlo je teško mjeriti ovo e, s obzirom na zasebne pravne sustave, možemo reći, i jedna od glavnih poteškoća našeg e, vanjskog suradnika je bilo dobivanje podataka u pogledu e, krivotvorenja i osuda. Ali općenito možemo zaključiti da države članice bi trebale uvesti dakle E, i administrativne sankcije i isto tako kazne u skladu sa kaznenim zakonom kako bi se spriječila nezakonita e, prodaja takvih lijekova i kako bi se olakšala e, provedba bilo bi možda dobro uvesti sankcije koje bi po sebi kažnjavale krivotvorenje, da se ne mora dokazati da je proizvod našetio naštetio zdravlju. I to je slučaj koji tako već imamo u većini država članica. Još nešto što dodatno treba razmotriti, što smo mi vidjeti da bi trebali imati maksimalnu zatvorsku kaznu od barem tri e, godine i da se isto tako može kroz europski nalog za suradnju surađivati. I komisija e, može zaključiti da su države članice prenijele članak 118a na jedan zadovoljavajući način. Određene države članice bi možda trebale razmotriti da uvedu dodatne kazne ili administrativne e, sankcije u slučaju krivotvorenih lijekova, e, djelatnih tvari ili eksipijenata. I isto tako bi bilo od koristi osigurati da postoje adekvatna sredstva i ljudski resursi e, za to. To se recimo može učiniti kroz osposobljavanje i isto tako bi trebalo pratiti i prikupljati bolje podatke. Tako kako bi se mogli bolje pozabaviti učinkovitošću pojedinih nacionalnih zakonodavstava jer je vrlo teško dobiti nekakve točne e, procjene u pogledu e, krivotvorene lijekova na EU tržištu. I na kraju trebamo bezhrabriti krivotvorenje lijekova kroz odgovarajuće kazne. To će biti moguće samo ako i nadalje surađujemo i ako izmjenjujemo najbolju praksu i ako učinkovito pratimo kako se primjenjuje zakonodavstvo. I tu Europska komisija surađuje s državama članicama kako bi se pozabavila ovim važnim problemom. Hvala vam lijepa. Thank you indeed. And uh, first on Hvala. Evo, dajem riječ. Gospođa Grostet, hvala lijepa. Zahvaljujemo komisiji na objašnjenjima koja su dana, zato što ovaj članak 118a direktive o krivotvorenim lijekovima treba biti prenesen u najboljim mogućim uvjetima Zaključci mi se čine pozitivnima, dakle to je svakako utješno, međutim krivotvorenje lijekova je ipak tema koja je za nas izuzetno važna, zato što krivotvorenje lijekova može imati izuzetno teške posljedice. Radi se stoga o važnom problemu javnog zdravlja osim e, jedne e, rečenice gdje se govori o, e, nezakonitom lancu opskrbe i nezakonitim ljekarnama online, željela bih se stoga osvrnuti na jedan problem, a to je uloga učinka prodaje na internetu na distribuciju krivotvorenih lijekova. Zanima me, je li komisija utvrdila posebnu korelaciju između e, online prodaje i stavljanja na tržište krivotvorenih lijekova? Je li komisija konstatirala dakle da postoji korelacija između stavljanja na tržište lijekova e, koji su krivotvoreni i online prodaje i je li utvrdila korelaciju e, stavljanja između online prodaje i stavljanja na tržište neke posebne posebne specifične vrste krivotvorenih lijekova. Je li komisija također, ako je to utvrđeno, e, predvidjela sankcije i kontrole vezano uz online prodaju krivotvorenih lijekova? Hvala, gospođa Oken, izvolite. Hvala vam lijepa. Er dakle, teško je uistinu utvrditi činjenice i moramo se zalagati za to da za sve ove proizvode nemamo samo e, korektno označavanje, već i da se može pratiti unatrag, dakle slijediti trag i onda se može spriječiti e, takva prijevara. Dakle, moramo tražiti da kod takvih lijekova je moguće samo praćenje, odnosno sljedivost. I ja mislim da se trebaju da se treba kažnjavati i zatvorskim kaznama, ne samo novčanim kaznama, jer ovdje se radi o teškim kaznenim djelima i za veliki broj takvih počinitelja e, novac ništa ne znači E, a ako bi kažnjavali zatvorskim e, kaznama, e, onda bi to bilo dosta neuzgodno kad bi to imali kao dio svog životopisa. Dakle, novčane kazne za neke uopće nemaju nikakvu ulogu, čak ako i nama izgledaju velike. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, zahvaljujem komisiji na ovom izvješću. Međutim, Malo bih još e, pitao da li je ili izvješće jako formalno, što su države članice učinili, koje zakone su izmijenili. Međutim, nas zanima rješenje problema. Dakle, tu bih e, rado čuo procjenu komisije. Jesmo li tu u istinu napredovali kada govorimo o borbi protiv krivotvorenih e, lijekova i isto tako bih još jedan puta naglasio pitanje koje je postavila i Françoise Grostet. Mi smo imali informacije da e, posebno često možemo na internetu naći krivotvorene lijekove i tu smo uveli dakle e, ovaj žig pa sad e, što nam tu komisija može reći? Je se tu možda malo smanjio taj problem? Jesu li mjere doprinijele nečemu? I dakle, kako se to dalje razvilo? I to se uistinu radi o tome da trebamo riješiti taj problem. Ako se države članice toga možda formalno drže, ne znači da je time problem riješen. Um, Sada gospodin Pjeha. Hvala. Zahvaljujem i komisiji na ovom izvješću. Ovaj, ovo izvješće je e, dosta formalne prirode, kao što je naglasio prethodni govornik. I zaista sam e, razočaran glede zaključaka ovom izvješću, jer mi smo zapravo očekivali nekakav pokušaj da se spriječi e, pristup ilegalnim falsificiranim krivotvorenim lijekovima i njihova raspoloživost u Europskoj uniji. No mi imamo podatke o tome kako bi se mogle kazniti takve aktivnosti, ali moram priznati da ne znam više o razmjerima e, krivotvorenja e, lijekova u Europi. Mi smo svjesni da pitanje online prodaje jest e, ono što je važno ovdje. Internet je izvor gdje mnogi ljudi nabavljaju lijekove, neki od njih su krivotvoreni ili e, ne djeluju onako kako se očekuje. Sugerirali komisije ikakvo rješenje za e, e, nekakvu civilizaciju, da kako možemo civilizirati taj kanal prode ili znali kakva je situacija uopće tamo. Tu, međutim, imamo još važna pitanja. Dakle, medicinski proizvodi i lijekovi se koriste također i, e, odnosno uz to imamo i ove dodatke prehrani. Oni su dosta učestali. Dakle, e, ljudi to koriste da bi e, poboljšali rezultate vježbanja za fitness i tako dalje. To je važno zato što vrlo često te tvari koriste i sadrže krivotvorene lijekove a nismo e, mnogo saznali o tome. Također bismo trebali govoriti i o kozmetičkim e, proizvodima. Oni nisu ovdje u području primjene, ali bi trebali biti, zato što oni također, ti proizvodi kozmetički, sadrže e, lijekove koji mogu biti krivotvoreni, koji bi mogli također uzrokovati i rak ili imati loše posljedice po kožu. Sada dajem riječ gospođi Badenbach. Hvala lijepa. Ja bih se nadovezala na ono što je rekao Peter Lize. Dakle, s jedne strane imamo pitanje sljedivosti, a dakle isto tako pitanje kažnjavanja. Da kod vas se danas prije svega radilo o samoj e trgovini, međutim države članice kada govorimo o sudskim postupcima jesu li pokušale i nadići samo pitanje trgovca i onih dakle, koji distribuiraju te krivotvorene lijekove, dakle da li su išli i dalje, dakle da li su išli do proizvodnih e, mjesta, da vidimo iz kojih e, izvora u istinu e, dolaze ti podaci. Postoje li tu ikakvi podaci? Postoje li tu nekakvi sudski postupci? Mm, ili možda neki razgovori sa trećim zemljama? koje u velikoj mjeri isto tako doprinose ovoj nezakonitoj trgovini i ovim krivotvorenim lijekovima. Thank you. I don't see... Hvala. Čini mi se da se nitko drugi ne javlja za riječ, tako da evo ću deset minuta komisiji da odgovori na pitanja. Izvolite. Ispričavam se samo trenutak. Nisam vidio da ste se vi javili isto za riječ. Biću brza i kratka. Internet e, je očito glavni kanal za distribuciju tih lijekova. E, čuli smo za članak 118 e, i za kazne i druge oblike sankcija. Ne znam da li to ima ikakvog učinka na ovaj problem, no kao što znamo internet ne poznaje granica. Tako da moje, pitanje je znaju li države članice što se događa u drugim državama članicama jer očito je teško kontrolirati e, promet tim lijekovima ako ne znamo što se događa zbog toga što internet nema granice. Imamo li nekakve popise koje se objavljuju sa e, lijekovima koji se mogu krivotvoriti i znaju li države članice za to? E, hvala. Sada, evo, dobro ću pogledati, javlja li se još tko za riječ? Ne, dajem riječ komisiji. Hvala na ovom pitanju. Počet ću time što ću reći jedno vezano za razmjere, zato što je bilo postavljeno pitanje toga kojih su razmjera ovaj problem. Jedan od e, sto tisuća e, kutija lijekova je e, krivotvoreno i imali smo zaista ogroman broj prijavljenih slučajeva. 3% tržišta je ilegalno. To je veoma ozbiljan, drugim riječima, problem. Izvješće koje smo usvojili i koje smo vam tu iznijeli je ograničeno samo na to da vam da e, sliku toga kako države članice provode e, kazne, odredbe o kaznama i da se to ocijeni. To je srž e, izvješća. No sada ću također nešto reći o nekim drugim mjerama koje poduzimamo kako bismo se borili protiv ovog važnog problema. Tu surađujemo sa državama članicama. Kao prvo, e, sada uvodimo sustav e, autentifikacije lijekova koji ima dakle, te e, sigurnosne oznake koje su obavezne, koje moraju biti na lijekovima i to će se primjenjivati od veljače 2019. Tako da evo sada surađujemo sa državama članicama i sa industrijom kako bismo osigurali da sljedeće godine u veljači taj sustav, funkcionira i to će biti veoma važan mehanizam za rješavanje problema ilegalne trgovine lijekovima. to izvješće smo vam danas e, iznijeli, no i dalje ćemo nastaviti pratiti zajedno s državama članicama učinkovitu provedbu sankcija. E, znači želimo da u državama članicama se te sankcije izriču i provode na odgovarajući način, jer tu je veoma važna provedba i važno je da države članice se pobrinu da se zakonodavstvo poštuje i provodi na nacionalnoj razini. I ako pogledate konkretnu situaciju u pojedinim državama članicama, e, u svjetlu toga mi koordiniramo sve, sva ta nastojanja s njima. Kad se radi o provedbi zakonskih propisa, e, važno je da je proizvođač odgovoran za e, konačni proizvod koji se stavlja na tržište. I kada se kupuju e, tvari u trećim zemljama. Mi nemamo neku bazu podataka za cijelu Europsku uniju koja bi nam omogućila da pratimo situaciju, no kao što e, sam već rekla, mi smo u bliskom kontaktu i redovno se sastajemo sa državama članicama. Jedna druga mjera koju smo također poduzeli e, vezano za internetsku prodaju, bila su pitanja vezana i za to. E, mi nemamo neke konkretne brojke o tome koje su razmjere tog problema i teško je to i mjeriti upravo zbog same ilegalne prirode, ilegalne trgovine. No znamo da to postoji kao problem i da neki e, potrošači e, su kupili ilegalne lijekove online, a da nisu toga bili svjesni i zato e, imamo e, taj, tu oznaku Europske unije, taj logo e, koji će omogućiti potrošačima da utvrde je li njihov lijek krivotvoren ili ne i također će biti lakše pratiti opskrbu e, lijekovima, prodaju lijekova putem interneta. I kako bismo dali podršku državama članicama u smislu podizanja svijesti o tome, osmislili smo jedan e, komunikacijski paket na svim jezicima i zaista potičemo države članice da upoznaju javnost tim logom i sa posljedicama e, prodaje putem interneta kako bi ljudi mogli zaista znati da roba koju kupuju preko interneta je legalna jer tu je također važno naglasiti da će se primjenjivati ista pravila i na trgovinu online i ako odete kupiti lijek u svoju ljekarnu. U ovom momentu ne predviđamo nikakve daljnje aktivnosti na razini Europske unije što se tiče nekakvih e, kampanja informiranja, no potičemo države članice da koriste te materijale informativne i da ih prilagode e, svojim specifičnostima ali to je svakako u ovlasti e, država članica. Evo, to je toliko od mene. Hvala. Mislim da smo sada e, gotovi. E, iscrpili smo svoj dnevni red. Hvala što ste sudjelovali. Vidimo se danas poslije podne u 2.30. Ne u 3, nego u 2.30. To je zaista jedna neuobičajena situacija.